nastavlja se. Moram vam javiti žalosnu vijest što je prošlog petka u dobi od 88 godina umro naš bivši član Ian Paisley, on je bio zastupnik i prvi e, predsjednik vlade Sjeverne Irske. Dame i gospodo, e, nekolicina e, vas me upozorila na to što i u ovome času stižu dramatične vijesti o nesrećama pred libijskom obalom. Tamo je navodno stradalo 250 izbjeglica u nesreći u potapanju broda. 63 e, je na sreću spašeno, ali oko 150 ljudi je stradalo. Ispred Malte se dogodila tragedija u kojoj je možda stradalo i 500 osoba. E, to vam govorim zato što nam je moralna obveza, dame i gospodo, da činimo sve kako bismo spriječili nastanak ovakvih humanitarnih katastrofa kojih jednostavno ne smije biti. Dame i gospodo, prošlog tjedna sam vam vas obavijestio i to ponavljam da sutra kratko prije glasovanja imamo snimku u opsegu 360 stupnjeva. Oprostite, ispravljam se u srijedu prije glasovanja ćemo snimati sve e, članove, sve zastupnike ovdje u vijećnici Dakle, imat ćemo panoramsku snimku E, za 360 e, stupnjeva i molim vas da budete zato spremni. Želimo dati svima koji se koriste današnjim suvremenim spravama da vide gdje vi sjedite ovdje u vječnici i to mogu pratiti i posjetitelji u centru za E, posjetitelje u Europskom parlamentu, prema tome možete se slobodno i našminkati ako želite. Evo to je vrlo važno bilo. Hvala lijepa kolega. Dakle, u srijedu u 12 sati panoramska snimka. Zapisnik i usvojeni tekstovi od 17. srpnja su svima na raspolaganju. Imali kakvih e, protivljenja, znači nema prihvaćamo zapisnik. Imam niz najava, dame i gospodo. Naime, kao prvo,